Uh, gal Maybe we'll Dragi kolege i kolegice, lijepo je što vas ovdje vidim. Možemo započeti s našim sastankom odbora. Govorit ću liderski. Sada moramo e, usvojiti dnevni red i amandmane dnevnog reda. Imamo dva, izmjene. Točka šest je obrisana jer nažalost e, francuska ministrica gospođa Lorenz Rossignol nije uspjela doći. Isto tako obrisali smo točku deset. To je e, točka o kojoj treba glasovati, a glasovati ćemo o preporuku Vijeća komisije o statusu žena na sljedećem sastanku. Slažemo li se s tim dnevnim redom? Ovako kako je on izmijenjen. Dobro, hvala lijepa. Sada idemo dalje. Treća točka. E, odobrenje zapisnika sa sjednice od 9. siječnja 2017. godine. Točka četiri. Priopćenja predsjednice. Imam jedno priopćenje. Željela bih e, vas obavijestiti da odbor FAM od sada nadalje će primjenjivati e, načelo odbora bez papira, to znači da svi popisi za glasovanje i ostali dokumenti će biti na raspolaganju na internetu i na intranetu i neće biti na raspolaganju u e, pisanom obliku na papiru, nego u, u tom obliku će biti na raspolaganju samo dnevni red sastanka. Idemo dalje. Idemo sada sa glasovanjem. Jeste li svi spremni? Imate li svi svoje kartice za glasovanje? Dakle, što se tiče ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji, e, izvjestitelj Ernest Urtasun. Kompromis 23 e, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojen. Želite li provjeriti? Idemo provjeriti. Provjeriti amandman 26. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Osvojen. Molim vas da dignete ruke da vas vidim. Amandman 181 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 154 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 155 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenim. Amandman 157 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 153 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 175 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 178 za, protiv, suzdržani, odbijen. 179 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 180 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 166 za, protiv, Amandman 166 e, glasujemo u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 187 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman Vaš e, stroj za glasovanje ne radi, je uređaj. Jeste li glasovali za ili protiv? Za. Onda u redu. 187 je usvojen, da. 16 do 10. 188 e, za, protiv, suzdržani, Usvojen. E, sto amandman 189 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 195 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 196 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 200 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 201 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 203 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 209 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 210 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 38 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 39 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 40 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 226 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 46 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 33 e, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 233 e, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 234 e, za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 44 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 34 za, protiv. Ne, 45. 45 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 243 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 246 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 247 za, protiv protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 249 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 47 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 48 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 49, 8a za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 258 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 256 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 52 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 49 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 265 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 266 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 50 za, protiv, suzdržani, usvojen. 51 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 270 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 271 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 273 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 275 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 2 protiv, za, E, predsjednica, 38, amandman 38 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis osam za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 11 s usmenim amandmanom. Da, e, socijaldemokrati su upravo povukli amandman 72, pa ćemo glasovati o kompromisu bez tog amandmana, bez ovih riječi, da će e, zajamčiti da e, države članice igraju ulogu. Dakle, biti će to bez te formulacije. Hvala lijepa. Kompromis 11 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 88 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. E, amandman 95 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 98 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 109 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 110 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 111 i 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 114 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 115 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 116 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 117 za, protiv, Suzdržani odbijeni. Amandman 118 za, protiv. Suzdržani usvojen. Amandman 119 za, protiv. Suzdržani usvojen. Amandman 120 za, protiv. Suzdržani odbijen. Amandman 121 za, protiv. Suzdržani odbijen. Amandman 122 i 23 za, protiv, suzdržani e, usvojen, kompromis 22 za, protiv, suzdržani usvojen, amandman 130 za, protiv, suzdržani odbijen, e, usvojen, prosto. 131 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 132 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Osvajanje. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 136 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 4 i 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 7 za, protiv, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman četiri, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman devet, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 10 Amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 i 19 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman, amandmani 20 i 21 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22, 25 i 27 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada Glasujemo o cjelokupnoj rezoluciji. Izvolite. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Previše je glasova, dva glasa previše. Sada je dobro, sada je u redu sve. I usvojeno čestitke. Sljedeće izvješće je primjena direktive vijeća kojim se provodi načelo jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i dobavi roba i usluga. Izvjestiteljica Agnješka Kozlovska-Rajević. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tran 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Tran 2. Usvaja se amandman 47. Tko je za? Protiv? suzdržani, trebamo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jedan glas SID-a je previše. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71 i 72, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 74, tko je za, ispričavam se. Amandman 31, odbor TRAN, Tran 31. Tko je za? Aha, ne glasuje se o tome. Ispričavam se. Kompromis 8. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tran 15 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 23, 27 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 20, provjera, provjera, Tran 27. Otvoram glasovanje. Kao i obično imamo jedan glas iz SND-a koji je previše. To se samo u ovom odboru događa. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Tran 29. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Tran 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Amandman 84. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 85. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 86 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Provjera, amandman 87, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 94. Tko je za? Ispričavam se. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvara se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? suzdrženi, Usvaja se.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 117 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 118 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Amandman 6. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Želite provjeriti? Dobro. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 13. Ko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Amandman 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1, da, kompromis 1 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 u pet dijelova. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Četvrti dio tko je za, protiv, suzdržani odbija se. I peti dio tko je za,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 suzdržani, usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 42, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 43, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o o prijedlogu u cjelini. otvoran glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se čestitke. Sada glasujemo o radnim uvjetima i nesigurnom zapošljavanju. E, izvjestitelj je Joao Pimenta Lopeš. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 54. Amandman 54. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 62. Tko u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 69 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 71 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 72, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje, usvaja se. Amandman 73, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Amandman 95 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96. Koji dio? 94? Glasujemo o drugom dijelu amandmana 94. Sada ćemo glasovati o amandmanu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 Četiri Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis jedan Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman devet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis dva Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 26. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32 tko je za,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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 38, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 41, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 46, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 49, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasujemo o, o nacrtu mišljenja kako je izmijenjeno. Otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje. Usvojeno je. Čestitke. Mili kolegos, ačiū. Ačiū Poštovana kolegice i kolege, najljepša vam hvala. Hvala što ste sudjelovali na našem sastanku. Ovime zatvaram naš sastanak. Nemojte zaboraviti, sljedeći sastanak je 28. velje.